Colleagues, may I have your attention, please? Kolege, molim vas za malo pozornosti. Uvaženi kolege, molim vas da zauzmete mjesto. Što se tiče članova odbora Ekon, ja sam Claude Moraes i predsjedatelj sam odbora Libe. Tu je i kolega zamjenik predsjedatelja odbora Ekon, koji je zamolio da ja najavim glasovanje. Htio bih provjeriti imate li svi kartice za glasovanje. E, glasat ćemo pomoću kartica. Ukoliko nemate glasačke kartice, molim da to naznačite. Imate svi u redu. Prije nego što nastavimo s glasovanjem, napravit ćemo jedno testno glasovanje. Lijepo vas da stavite kartice u aparat. Molim vas da glasujete, glasujete za, protiv ili možete biti suzdržani. Ovo je samo testno glasovanje. Možete glasovati kako god želite. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Molim vas da zaključimo glasovanje. 59 za, 16 protiv, 3 protiv i 16 suzdržanih. Dakle, Očito je da sustav funkcionira. Hvala. Sada ću vam pročitati pravilo 73.5 koje se odnosi na dva prijedloga pred nama. U tom pravilu stoji da ukoliko se u pregovorima dođe do kompromisa, treba izvijestiti nadležni odbor bez daljnjeg odlaganja, a dogovoreni tekst treba biti predan odboru koji je zadužen za razmatranje teksta ako se odobri glasovanjem na odboru. Dakle, ako se odobri u odboru, treba dati na razmatranje parlamentu. Glasovat ćemo danas o oba teksta. Počinjemo sa glasovanjem o izvješću Sargentini. Zamolit ću izvjestitelje da uzmu riječ. Ako ne žele uzeti riječ, onda možemo odmah krenuti na glasovanje. Gospođa Sargentini, želite li kratko uzeti riječ? Izvolite. Dakle, od vrlo kratko. Danas smo na odboru Libe zaboravili najvažnije. Zaboravila sam zahvaliti svim izvjestiteljima iz Sjene kao i su izvjestitelju gospodinu Karinšu te svim djelatnicima tajništva koji su nam pomogli u radu. Protekle su dvije godine od kad je ovaj tekst došao u parlament do danas e, kada imamo e, zakonski prijedlog o pranju novca i mislim da će parlament kroz javni registar unaprijediti ovaj tekst te da će to biti učinkoviti instrument ne samo u borbi protiv pranja novca i terorizma, nego isto tako i izbjegavanja plaćanja poreza. Zahvaljujem svima na suradnji. Hvala Judith. Gospodine Karinš, želite li vi uzeti riječ? Ne morate, ali možete ako želite. Hvala, znam da svi cijenimo kada kolege uzmu riječ. Moram priznati da, je, da smo prevalili dalek put i suradnja između dva odbora bila je na početku zahtjevna, kasnije je to išlo lakše, da smo imali još šest mjeseci, mislim da bismo se bili potpuno uhodali. Zahvaljujem svim kolegama. Bila su potrebna pet trijaloga. Nije bilo problema sa strane parlamenta, naše je mišljenje bilo jedinstveno, ali je bilo problema u vijeću, tako da zahvaljujem i talijanskom predsjedništvu ovim putem na uloženim naporima da se dođe do kompromisnog teksta zajedno s parlamentom. Sve u svemu ovaj tekst je u interesu e, i sukladan našim interesima nas kao zakonodavnog tijela. Hvala gospodine Kaniš. Ja bih u ime oba odbora želio zahvaliti vama na uloženom trudu i radu. Ima li netko pitanje vezano uz poslovnik? Hvala. Da, molim vas da obrazložite kako ćemo glasovati. Treba li nam većina u svakom odboru ili ćemo imati zajedničku većinu? Hoće li to biti dovoljno? Ovo je zajednički sastanak, tako da nam treba zajednička većina glasova. Nadam se da je to svima jasno. Dobro, sada ćemo krenuti na glasovanje. ćemo poimenično glasovanje. Imate svi kartice za glasovanje. Nova većina je 45 glasova. Dakle, glasovat ćemo poimenično, većina je 45. To je zajednička većina za oba odbora. Imate li pitanja? Mislim da je sve jasno. Mislim da će biti tjesno. Dakle, za one iz članova odbora Ekon znate da je to moj britanski smisao za humor. Otvaram eh, glasovanje. Dakle, riječ je o prijedlogu koji se odnosi na borbu protiv pranja novca. 87 za, 2 protiv, 1 suzdržani glas. Prijedlog se usvaja. U redu možemo sada nastaviti. Sada imamo glasovanje u drugom prijedlogu. Peter Simon je jedan od izvjestitelja. Želite li uzeti riječ? Dakle, što se tiče ove urodbe, e, mi smo imali mnogo manje spornih pitanja nego kada je riječ o direktivi koja se tiče pranja novca. Bilo je toliko malo sporova da svi detalji koji se tiču prikupljanja podataka vezano uz platiše i uplatitelje, da se to je sve prebačeno na tehnički trijalog. Mi smo zadovoljni s ishodom, posebno vezano uz zaštitu podataka, što je za nas bilo vrlo važno pitanje. Hvala, gospodin Krhop, u ime odbora Libe. Ja bih se samo složio s kolegom i želim zahvaliti svima koji su bili uključeni u proces. Hvala, hvala gospodine Krkhop i čestitke obojci. Dobro, možemo sada otvoriti glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. 83 za, 4 protiv i 3 suzdržana glasa. Suzdržana glasa. Prijedlog se usvaja. Čestitam izvjestiteljima. Da, tekst će biti predan će ići sada na plenarnu sjednicu. Hvala kolege, završili smo sa sastankom.